Mes chers collègues, nous allons ouvrir la séance, si vous voulez bien. Dragi kolege, molim vas da započnemo sastanak, ako se slažete. Allez, nous commençons avec l'adoption de l'ordre du jour. Krećemo sa osvajanjem dnevnog reda. Možemo ga usvojiti ukoliko nema nikakvih izmjena ili prigovora. Dragi kolege, moram vam najaviti jednu tužnu vijest koju ste zacijelo već čuli, a to je da je naš kolega Jens Nilsson preminuo u utorak prošli tjedan, 13. ožujka. U ime odbora za promet i turizam i u moje vlastito ime htjela bih njegovoj obitelji i svim bliskima kao i njegovim suradnicima te klubu zastupnika socijalista i demokrata uputiti naše izraze sučuti i pružiti im jamstvo da ćemo im biti podrška u ovim bolnim trenucima. Jens je od 2011. godine bio zastupnik u parlamentu 2014. godine se pridružio našem članu i da on je bio uistinu vrlo pažljiv kao osoba uvijek je bilo vrlo ugodno s njime surađivati čak i kada nismo bili istog političkog mišljenja on je uistinu pokazao da može da se može biti otvoren za raspravu i kompromis bez obzira na to da se držimo vlastitih načela. On je bio uvjereni europljanin i ponosan na svoj angažman. Njegovi sugrađani iz Ostersunda mogu tome posvjedočiti. Kao i ja osobno, kada smo zajedno prilikom našeg službenog posjeta u Švedskoj u sedmom mjesecu prošle godine posjetili taj grad koji tako dobro poznaje i na čijem čelu je bio gradonačelnik do 2009. godine. Htjela bih ovdje u ime sviju nas odati počast njemu na njegovom radu i bitkama koje je vodio bilo za jednakost između žena i muškaraca, u borbi protiv seksualnog e, uznemiravanja, za poboljšanje uvjeta osoba sa invaliditetom, za poboljšanje uvjeta cestovnih prijevoznika. U svakom slučaju Jen se uvijek borio za to da dostojanstvo muškaraca i žena ostane u središtu naših aktivnosti. I na kraju ne mogu ne spomenuti njegove crvene naramenice koje uvijek tako opušteno nosio i to je za mene uvijek bio kao jedan mig, a isto tako i simbol njegove jednostavnosti i pristupačnosti koji su ostali uvijek isti. Nažalost, više ih nećemo vidjeti, ali će on eh, biti duhom prisutan u našem odboru. Dragi kolege, ja vas lijepo molim da svi ustanemo i da mu odamo počast minutom šutnje. Hvala. Je vous remercie. Hvala. Et je voudrais désormais donner... I sada bih htjela dati riječ Ismailu Ertugu, našem koordinatoru, u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. Izvoli, Ismail, izvoli, imaš riječ. Hvala, gospođa predsjednice. Hvala lijepo na ovom dostojanstvenom oproštaju od našeg vrlo cijenjenog kolega Jensa Nilsena. Za mene je izrazito težak trenutak, kao i za cijeli naš klub, ali i za sve nas zajedno. Kao što se ti opisala, kolega Nilson je bio fantastična osoba, očinski kolega koji ne znam da li je to vezano uz njegovo skandinavsko podrijetlo, ali je uvijek pokušao izbalansirati sve stavove. U mnogim područjima djelovao je, prije svega se zauzimao za slabe u društvu, zato se uvijek zauzimao, a što se njegove karaktere tiče, izuzetno rijetka osoba u politici koja je toliko karakterno bila jaka i toliko kolegijalni, prijateljski raspoložen, a isto tako i unutar našeg kluba socijaldemokrata je imao izuzetno važnu ulogu kad je bilo riječi o ravnopravnosti žena i muškaraca, tematike koje je obrađivao u odboru za promet. To je bilo zapravo nešto što nam može biti primjerom. Izuzetno velik gubitak je to za nas, usto što je bio fantastičan čovjek, ja želim njegovoj obitelji i svim um, članovima obitelji želim izraziti najdublju sučut. Mi ćemo svakako ga zadržati u sjećanju i uspomenama koje će doista oslikavati sve ono što je on činio. A i svakako želim kazati na ovom mjestu i zahvaliti njegovoj asistentici Petri koja je izuzetno puno učinila za njega koja je bila na njegovoj strani i politički sadržajno. Bili smo izuzetno dobar tim. Počivaj u miru, Jens, tebi i tvojoj obitelji. U budućnosti želimo sve najbolje. Hvala što sam smio uzeti riječ. Hvala Hvala ti, Ismael, u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. Zahvaljujem vama na vašim riječima. I, dakle, želim reći suradnicima kolege Nilsona da će im vrata mog ureda uvijek biti otvorena što god bilo. Znam da je ovo bolan trenutak, dragi kolege, ali nažalost mi se moramo nastaviti boriti kao što je on činio na drugim temama. Moramo raditi na našim izvješćima, nastavit ćemo danas raditi u njegovo ime. I ako se slažete sada, predlažem da krenemo s našim dnevnim redom. Hvala vam na ovim zajedničkim trenucima. Dakle, nastavljamo s dnevnim redom i sada ćemo nešto reći o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, dakle o preinaci uredbe. Daću riječ gospodinu Liberackiju. Dobar dan, gospodinu Liberacki. Kako ste? Je li sve u redu? Dobro, vi ćete nam dakle predstaviti vaše nacrte izvješća o pravima i obvezama željezničkih putnika. Podsjećam da je ovaj zakonodavni prijedlog izuzetno važan zato što se tiče života milijuna europskih građana, a također je i e, važan za brojne građane koji imaju određenih e, poteškoća u smislu željezničkog prometa. E, naime, znači da postoji jedan manjak u željezničkom prometu. E, dakle, gospodin Liberacki ima riječ, nakon toga izvjestitelj sjeni svi ostali koji žele uzeti riječ i daću riječ također gospodinu Kulonu iz gospodarskog i socijalnog odbora. Dobar dan, nisam vas vidjela, tako da čujem i koje je mišljenje gospodarskog i socijalnog odbora, a nakon toga ćemo saslušati i odgovore Europske komisije. Izvolite, gospodine Liberacki. Hvala predsjednice. Pa prije svega želim reći da se ne događa često da se toliko često stavlja naglasak na ovu temu. Velika mi je čast što sam vaš izvjestitelj i daću sve od sebe kako bi e, kako bismo radili na zadovoljstvo sviju. Dakle, uvodno želim reći da mi je namjera da se dođe do dobrog rješenja za pružatelje usluga, dakle za željezničke tvrtke i e, korisnike. Jer ako ne možemo proizvesti, ne možemo ni isporučiti usluge ako ne privučemo korisnike, odnosno putnike, neće postati ni potrebe. Dakle, potrebna je ravnoteža. To bi bio moj prvi komentar. Zatim, e, naša uredba ima dosta dugu povijest. 1991. godine je donesen osnovni akt kojim je uspostavljen okvir za regulatorne promjene u željezničkom prometu. E, također moramo imati na umu i još nešto, a to je da postoje velike razlike između pojedinih dijelova Europske unije i što se tiče onih e, naprednijih, oni trebaju voditi više računa o onima koji kaskaju. Željeznički sustav Europske unije u usporedbi sa drugim zemljama u svijetu je kvalitetan. Ali to nije dovoljno, njega bi trebalo unaprijediti i e, potrebno je da postoji mogućnost trajnog poboljšanja sustava, posebno kvalitete usluga, te zaštita prava putnika u željezničkom prometu. Ljudi moraju imati osjećaj da se njihova prava štite i trebaju sami donijeti odluku o tome u kojem području će se usluge poboljšati. Dakle, tu je bitan odnos između željezničkih prijevoznika i putnika. Poseban dio ovoga izvješća je posvećen ljudima koji imaju smanjenu pokretljivost. O tome smo imali mnogo rasprava. Ja pokuša, ću pokušati objasniti o čemu se ovdje radi. Dakle, što je najvažnije kod željezničkih usluga za putnike. One moraju biti e, dakle ne skupe, usporedive i pristupačne, fizički pristupačne. Osim toga e, moramo imati jedan dosljedan sustav za željeznički promet u Europi, dakle otvoreni željeznički prostor u Europi. To je izuzetno važno. I zatim još trebamo taj e, način prometa staviti u konkurenciju sa drugim e, modalitetima. Konkurencija mora biti zasnovana na načelima poštenosti, što znači da treba e, smanjiti administrativno opterećenje tamo gdje je to moguće u željezničkom prometu i u drugim vrstama prometa. Ovaj tekst nacrta izvješća kako stoji, rezultat je konzultacija sa 21 dionikom. Dobio sam također snažnu potporu od Aleksandra Foka, te smo održali 40 sastanaka i imali smo javnu, e, javno saslušanje 20. veljače ove godine. Ja sam osobno predložio 55 amandmana koji su objavljeni 28. veljače i koje smo djelomično raspravili 6. ožujka na radnoj skupini sid za promet. Dakle, u ovim amandmanima stoji da željeznički promet mora biti cjenovno pristupačan svim građanima, da se treba poboljšati e, dostupnost za one koji imaju smanjenu pokretljivost, te da treba omogućiti pristupačnost u odnosu na druge prometne vrste i ohrabriti željeznički promet da napreduje, te omogućiti također sektorska rješenja koja već e, postoje zapravo. Moja namjera da se poveća konkurentnost e, intermodalnog i intramodalnog pristupa, dakle da postoji mogućnost konkurencije među pojedinim željezničkim tvrtkama na način da se poveća zadovoljstvo e, korisnika. Što se tiče izuzetaka, ovaj, ovo područje primjene uredbe sadrži neke iznimke. E, mislim da bi bilo dobro da se to zadrži do 3. prosinca 2024. godine. One se uglavnom odnose na 13 država članica Europske unije, možda ne baš 13, nego 11 novih država članica. Zašto 2024. godina? Zato što ovaj aktualni višegodišnji financijski okvir daje mogućnost e, unapređenja željezničke infrastrukture. Njega bi trebalo dovršiti do 2024. Dakle, to bi bila dobra godina da se krene sa E, ispunjenjem tih e, očekivanja u svezi s kvalitetom usluga. Zatim, amandman 36. planiranje za izvanredne situacije, zatim amandman 37. zatim e, amandman 24. vezano za razmjenu podataka i izvješća kvaliteti proizvoda. Kako bi se omogućio jedan šalter za sve kod predaje pritužbi, E, korisnika u željezničkom prometu i kako bi se izbjeglo preklapanje sa četvrtim željezničkim paketom. Ja sam imao priliku surađivati s nekima od vas na četvrtom željezničkom paketu i e, obvezama u pružanju javnih usluga. Dakle, htio bih da se izbjegnu preklapanja, poboljšanje prava pristupa i E, pomoć e, za one koji imaju smanjenu pokretljivost. Vaš izvjestitelj vjeruje da je ovaj sadašnji zakonodavni okvir e, naime da se čitav željeznički sektor u EU učini pristupačnim u razdoblju od maksimalno 24 sata za sve ljude sa e, smanjenom pokretljivošću, dakle uz dojevu 24 sata unaprijed. 408 e, sati unaprijed. E, tih 48 sati je obuhvaćeno amandmanom 44. Već sada veće željezničke postaje jamče pristup sa ili bez prethodne najave i to u roku kraćem od 24 sata. Također će besplatno biti dostupni asistenti. Zatim imamo amandman 44. Nadalje, nacionalna tijela za provedbu će kontaktirati, e, odnosno provodit će revizije vezano uz usluge pomagača na pojedinim e, kolodvorima i kontaktirat će e, upravitelje željezničkih postaja prema potrebi. Dakle, ako se, kad bi se navela ta, kako bi se uvela ta obveza u manje željezničke postaje, to bi ih e, dokrajčilo. Ja ne bih htio dokrajčiti niti jedan dio željezničkog sustava. Zatim, dostupnost karata i besplatne karte i jedinstvena karta. Dakle, kao prvo, e, dostupnost je e, ključni element da se poveća atraktivnost željezničkog prometa, to sam već rekao na samom početku, međutim, vaš izvjestitelj, smatra da nije na zakonodavcu da e, uvede obvezu u smislu izdavanja karata e, i mislimo da bi željeznički promet e, trebalo tretirati kao i ostale vrste prometa, što znači da im treba omogućiti da samostalno razviju takve mogućnosti. U tom kontekstu direktiva 2016 kroz e, 2370, članak 13. zahtjeva da željeznički sektor e, donese neke tržišne inicijative do 2022. godine, a puni uslužni model su razvile neke željezničke tvrtke, ima ih 17, i e, želimo ohrabriti ostale željeznice da im se pridruže i da stupe u kontakt sa prodavačima karata kako bi ponudili e, preko granične usluge. Zatim imamo isto tako 14 e, e, željezničkih tvrtki koje od srpnja surađuju na zajedničkim sporazumima kako bi, kako bi se omogućilo hvatanje veze u slučaju propuštanja veze. Tako da se radi na unapređenju tih usluga. E, željeznički sektor bi trebao djelovati na zahtjev europskih zakonodavaca. Ponekad djeluje samostalno, Vaš izvjestitelj predlaži da se poštuju rokovi iz četvrtog željezničkog paketa. Osim dostupnosti jedinstvenih karata, e, putnici bi trebali biti uvijek informirani o svojim pravima E, dakle kod putovanja vlakom bez obzira ili imaju jedinstvenu e, kartu ili ne. Zatim imamo višu silu, o tome je dosta bilo riječi, dosta detaljno. Prijedlog je da se to uvede zbog e, konkurencije između zrakoplovstva i željezničkog prometa. Neki gradovi poput Pariza ili Brisela ili pak Amsterdama i Londona E, tu imate dakle konkurenciju između zrakoplova i željeznica. Kod, u slučaju više sile e, moramo biti svjesni dakle, da postoje neke takve situacije kao što su terorizam. Mislimo da se više sila može temeljiti na jedinstvenim pravilima u slučaju takvih incidenata, to je amandman 44, iz perspektive željezničkih putnika, vjerujem da putnici ne bi nužno očekivali kompenzaciju, odnosno naknadu štete od operatera u takvim slučajevima, nego da bi očekivali pomoć e, koja se proteže i kroz čitavo ovo izvješće dalje izmjene u odnosu na prijedlog komisije. Neke izmjene koje predlaže komisija, nažalost, su štetne budućnosti željezničkog sektora, a ponekad ponekad nemaju niti ne počivaju na zdravom razumu. Primjerice članak 16.2 kojim se traži od željezničkih tvrtki da e, u slučaju e, e, poremećaja u zračnim uslugama preusmjere dakle, vlak. Tu postoje tri mogućnosti. Kao prvo, pun povrat cijene karte, zatim preusmjeravanje u najranijem mogućem trenutku ili preusmjeravanje prema zahtjevu putnika. Dakle, to su mogućnosti koje su na raspolaganju. Izvjestitelj u potpunosti podržava prijedlog komisije da da naknadu štete za sezonske karte, ali nije uvjeren u tehničku izvedivost bez uvođenja neproporcionalnog administrativnog opterećenja i to je sadržano u amandmanu 32. Nadalje, loša, e, loše stanje željezničke infrastrukture nije uzrokovano željezničkim tvrtkama, nego je često posljedica nacionalne prometne politike koja e, je dovela do toga da se propustilo na vrijeme e, ulagati u željezničku infrastrukturu. Zatim sljedeći koraci imamo neke prijedloge da se e, određene faze odgode. Na nama je da o tome donesemo odluku. U ovom trenutku će to izgledati na sljedeći način. Rok za podnošenje amandmana je 27. ožujka 2018. godine u 11 sati prema lokalnom vremenu. Sljedeći e, sastanak izvjestitelja u Sjeni bit će 17. travnja, glasovanje u odboru TRAN u lipnju 2018. godine. Trialog e, trijalog je nezaobilazan i ako ga želimo dovršiti do kraja ovog parlamentarnog saziva, bilo bi dobro da se držimo toga i da ne probijemo ove e, zadane vremenske rokove. Hvala vam još jedan put na pozornosti i hvala vama na lijepom uvodu, predsjednice. Hvala, hvala vam gospodine Liberacki. Vi ste uistinu izašli izvan okvira vaše uloge izvjestitelja jer ja bih trebala pročitati koji su vremenski rokovi. E, jer moramo ih se držati. Dobro, sad malo vršim pritisak nas. E, sada ću otvoriti raspravu i krećemo od vas. Izvolite, gospodine, dobar dan. Gospodine, hvala, ovo je uistinu vrlo zanimljiva tema. E, potpredsjedniče Liberatske, hvala vam na ovom izvješću koju ste e, nam predstavili i na prvim prijedlozima amandmana vezano uz pravo i obveze putnika u željezničkom prometu. Drago mi je da se držimo najavljenih vremenskih rokova. Mogli bismo e, brzo ostvariti pomake u jednoj važnoj temi za evropske građane, međutim e, u nekim stvarima se moje mišljenje razmimo ilazi u odnosu na onoga koje je naveo izvjestitelj. Mi smatramo da se ovo mora uklopiti u reforme koje smo donijeli 2016. godine i također moramo donijeti neke zakonske e, odredbe vezano uz e, prava putnika u željezničkom prometu. Jer e, uspješna konkurencija će se postići ako prava svih europskih putnika budu usklađena i na taj način ćemo povratiti povjerenje putnika u e, željeznički promet, a s druge strane ćemo isto tako odgovoriti na naše ciljeve u području zaštite okoliša i konkurentnosti. Dakle, e, učinkovitost e, za putnike se, će se ostvariti putem četiri mjere, dakle, bez, provedba bez izuzetka do 2019. godine, zatim otvaranje tržišta prema konkurenciji, E, proširenje područje primjene uredbe na regionalne usluge koje će se otvoriti za konkurenciju do, najkasnije do 2019. godine jer ne možemo iz ovoga ispustiti 80% putnika. Deset godina nakon usvajanja prve uredbe samo četiri države članice je poštuju. E, želim im na tome čestitati i zahvaliti im i konstatirati da je to globalno vrlo pozitivno za njihove korisnike i porezne obveznike. Što se tiče svih ostalih, to pokazuje e, nepoštivanje prema e, sugrađanima. Mislim da je to politička odluka koja šteti samim korisnicima. Drugo, E, jedinstvena karta e, mora osigurati mir putnicima tijekom čitavog putovanja. Dakle, prioritet mora biti preusmjerenje, a ne naknada štete, bez obzira koji je razlog zašto će e, putnik propustiti vlak. Njegovo mjesto se mora dodijeliti bez obzira na operatera i moramo imati iste zahtjeve kao i kad je riječ o jedinstvenim kartama za zrakoplove. Zatim, poboljšati uvjete za fizičku mobilnost e, osoba s invaliditetom, to je 80 tisuća osoba, 80 milijuna osoba. Dakle, e, nije dovoljno samo poboljšati e, uvjete kada odlazimo na vikend i to ne može biti luksus. Zato Mislim da bi bilo dobro da se skrati ovaj vremenski rok za pružanje pomoći osobama s invaliditetom na 24 sata i mislim da bi to isto tako trebalo ponderirati ovisno o tome e, koliko je neki kolodvor posjećen. Zatim, e, treba prilagoditi mehanizme naknade štete e, realnosti putovanja vlakom i smanjiti taj prag na 30 minuta. Jedna minuta kašnjenja i e, za to dobijemo 20% naknade e, štete od karte je s jedne strane nedovoljno dugačko, a s druge strane nedovoljno, nedovoljno s druge strane previše. Ja vjerujem u onu priču o batini i mrkvi. Mislim da će žezničke tvrtke pokazati da su odgovorne ako ne budu morale platiti naknadu štete. Dakle, logika je da budu konkurentnije i e, da budu pouzdanije, a i korisnici će od toga imati koristi. Dakle, drago mi je da osim ovih navedenih razlika možemo zajedno surađivati za naše korisnike u službi ove prave revolucije željezničkog prometa. Hvala vam gospodine Žilje, gospođo Foster, izvolite. Hvala gospođo predsjednice, hvala lijepo i izvjestitelju. Nisam izvjestiteljica na ovom konkretnom nacrtu izvješća jer je u kašnjenju, ali svakako sve ono što je rečeno vrlo je slično onome što zastupa i naš klub. Izvjestitelj je vrlo distinktivno istaknuo sve ono s čime se možemo složiti, a kad je riječ o jednoj kraljevini, s obzirom da dolazimo iz jedne kraljevine, već e, smo e, zapravo iznad ovih minimalnih standarda i u postojećoj e, zakonodavstvo Europske unije. To ćemo i nastaviti i nastavit ćemo da ne nazadujemo nijekom slučaju. Prva točka, to je znači mobilnost i pokretljivost i putnici. Mislim da u tom segmentu treba još e, puno učiniti Često je to logistički vrlo teško, imamo stare postaje, to nije samo same postaje kao takve, već e, da se i pomogne ljudima da uđu u vlak, e, to se čini temeljom stvari, ali eventualno nekoga ko može pomoći, tko god da to bude na tim e, postajama. I mislim da vidim da ste to učinili jednom ključnih segmenata vezano u samu uredbu što se tiče jedinstvenog, dakle, jedinstvenog eh, vozne karte kroz više željezničkih poduzeća, od 2002. treće godine imamo ovu temu, nismo se daleko pomakli, a vrlo ozbiljno moramo se time pozabaviti kad želimo da na duge relacije ipak putnici putuju, a frustrirajuće je zapravo kada od s jedne države u drugu državu ne mogu dobiti jedinstveni, jedinstvenu voznu kartu za dva područja. I zaista velik broj operatera moraju ovo unaprijediti. Što se tiče godine 2024. To je smisleno i svakako treba ciljati na taj datum i tu godinu. Vi ste govorili o višoj sili, viša sila kao takva primjenjivo je na sve vrste transporta, bilo da vozite autobus ili da imate avion ili bilo koje druge prevozno sredstvo. Same okolnosti izvan kontrole samih operatera su takve kakve jesu, ali ono što možete učiniti koristit ću terminologiju u avionskom sektoru, a to je zaista briga o tome da operateri ne, možu, ne mogu pronaći neku drugu vezu i kombinaciju rok od pet minuta. Ali u situaciji u kojoj se nađu putnici, treba ih informirati i gdje postoje zaista pomoć i mogućnost pomoći i skrbi o e, samom putniku, koliko god je to brzo, moguće i eventualno s obzirom na okolnosti, bilo vremenske prigode ili štrajkove. U načelu možemo poduprijeti sve ovo i isto tako ovaj uravnoteženi pristup, ali svakako ćete imati i potporu ECR-a, te isto tako vezano u sadržaje, a i sve ono što ćete još unaprijediti. Hvala vam lijepo na predstavljenom izvješću. Hvala vam, gospođo Foster. Gospodin Van Miltenberg sad ima riječ. Hvala lijepa. Jens Rode danas nije s nama, ja bih e, u ime njega kao, dakle, isto tako da se ne želio potrtati. Mi kao Alde smo primili na znanje nacrt izvješća, ali naša namjera je da se ova nova uredba fokusira na samog putnika i putnici bi trebali biti u srži ove uredbe, jer želimo harmonizirati sustav, imati visoke standarde, visoke minimalne standarde i pravila. Nažalost, izvjestite predlagatelj se vratio u nekim segmentima e, s obzirom na komisijin predlog. On je uveo izuzetke, te isto tako smanjio najniže osnovice e, za e, uslugu, a kad je reč o prodaji karata, mislimo da je to žalosno jer zaista postojeća zakonodavstva je bila napredak kad gledamo to sa strane putnika i zbog toga ALDE ne može ovo prihvatiti. Također trebamo isto tako pojačati nastojanja u jedinstvenom e, karti i moramo proći sve eventualne mogućnosti. On, putnik mora moći bukirati sve opcije kad je riječ o njegovoj konačnoj diskota, destinaciji, a isto tako eventualnim e, krivim bukiranjima. Što e, znači vezano uz jedinstveni putni trak kroz više sektora, a sam sektor bi time postao interesantniji i imao daleko veći e, porast putnika. Samo kao informaciju želim kazati, ja sam izvjestitelj u Sjeni o e, imko a koje se tiče i vezano je uz članak 50+. Plus. U izvješću IMKA mi ćemo svakako staviti potrošača i putnika na prvo mjesto i mislim da bi to isto tako trebalo biti polazična osnova u odboru tamo kako bismo zaista dobili i, vidjeli potporu Aldea, sve ovo što sam naveo malo prije moralo bi se uzeti u obzir. Radujem se raspravi i sljedećim koracima s tim u vezi. Hvala vam puno. A sada gospodin Kramer, izvolite. Hvala gospođo predsjedavatelj. Hvala izvjestitelju. I zaista se nadam dobroj suradnji u budućnosti jer mi obojca smo zastupnici pitanja željeznice i željeznice. Šteta je da nakon deset godina, nakon što smo već imali zakon koji su u nekim zemljama već dobro profunkcionirale, upravo iz razloga što je samo četiri države su prenijeli ovo zakonodavstvo. Tamo gdje je preneseno, sve je dobro funkcioniralo i zbog toga zapravo ne bi bilo ni povoda da bilo što ublažavamo, već da učimo iz grešaka kako bismo bili još bolji. U svakom slučaju sve iznimke koje smo imali ne smijemo dopustiti, što znači da se države članice mogu povući iz ovog projekta i kazati to je europski zakon koji nas ne interesira nekoliko točaka koje želim spomenuti. Viša sila. Zbog čega bi ovo zapravo trebalo biti tema? To nismo imali u prethodnim verzijama. U 15 godina izračunali su da putnici koji evidentiraju e, dakle u 15 godina i je 1,05 milijuna eura bilo investirano zbog više sile, zbog čega se to sada tiče samih putnika, pa mogli bismo eventualno izračunati eventualno vjerojatnost više sile. Za zrakoplovstvo znamo da u slučaju e, više sile dolazile do sudskih postupaka i koje su u konačnici završili negativno za same putnike. To moramo napustiti kao put. Pa mogu se osigurati, polica osiguranje, postoji polica osiguranja, mm, dakle fizičke osobe imaju isto tako i za nepredviđene situacije police osiguranja, a isto tako se to može zahtijevati i od samih željezničkih poduzeća, a ne to prenijeti na putnika. Zašto ne funkcionira još uvijek jedinstvena putna karta, zašto željeznička poduzeća nema inicijativu kojom bi započeli i oni se time zapravo smanjuju svoju konkurentnost. Dakle, Barem u Europi bi mi trebale sve informacije o kretanju vlakova, a isto tako interne pravilnike kako će oni to urediti. Pa to možemo na lokalnim udaljenostima, recimo u Berlinu imamo 30 poduzeća koja se bave autobusnim prevozom i koji se međusobno dogovaraju. Ne treba za to nikakva regulativa, a za putnika je potpuno svejedno ko će ga u konačnici i prevesti. Također mi je vrlo značajno i važno, to su svakako putnici koji imaju ograničenu i smanjenu pokretljivost. Komisija je predložila 48 sati prije e, bi osoba s invaliditetom trebala naznačiti da želi mijenjati na određenoj lokaciji vlak. Pa to nije realno, pa niti u digitalna vremena ovo nije realnost tu moramo vidjeti gdje stvari funkcioniraju U Nizozemskoj imamo sustav koji funkcionira. Sat vremena ranije i sve funkcionira. Ono što u Nizozemskoj funkcionira, zašto to ne bi isto tako bilo moguće uvesti u Njemačkoj i Francuskoj. Pa 48 sati unapred najaviti smanjenu pokretljivost i invaliditet, usprkos tome što imamo ovaj primjer pozitivan iz Nizozemske, pa to ne možemo prihvatiti. Barem ja ne mogu prihvatiti. Još nešto što mi je zaista, to je svakako prijevoz bicikala u željeznici. Mi smo odlučili da i u brzim vlakovima i, i dakle najbržim vlakovima i na temelju pritiska njemačke željeznice i savezne vlade u Njemačkoj i rečeno je ukoliko se to pojednostavljuje koliko ne smeta sam pogon. Pa ne znam da li je to teškoća i zbog čega se tu govori o poremećaju prometa, pa onda e, se treba zabraniti isto tako i skupine koje dolaze iz staračkih domova i njima je potrebno daleko više nego li ja sa svojim biciklom kad ulazim u željeznicu, odnosno u vagon. Evo, ICE omogućuje prijevoz bicikala u Austriji, novi Railjet, također je opskrbljen E, sustavom koji može primiti bicikle. Zbog čega to ističem? Iz čisto ekonomskih razloga, jer će na taj način e, omogućiti svim ostalima da to čine. Flixbus ili e, avioni omogući. Flixbus raste vezano uz, dakle, prijevoz bicikala s tisuća na stotinu prevezenih bicikala autobusom Flixbusa veći dio tih putnika bi se okrenuo prema željeznici, ali njihovi izgovori, njihovih menadžera koji nikada nisu koristili biciklu u kombinaciji sa željeznicom, to je odgovor njihov koji smo dobili. Dakle, ovo mora postati obvezujuće da svaki putnik može sa sobom povesti i bicikl. Zaista se radujem raspravi, zahvaljujem na prijedlogu koji je svakako poboljšan s obzirom na onaj prijedlog komisije i nadam se da ćemo naći dobre kompromise. Svakako prioritaran je e, sam putnik, a ne željezničko poduzeće. Kada je gospodin Grube e, napustio svoju poziciju u željeznici da je dobio otpremninu od 2,5 milijuna eura zbog toga što nije nastavio raditi. 2,3 milijuna eura moglo se je 25-30 e, godina financirati ovaj segment koji se zove viša sila. Evo samo da to brojčano usporedimo. Hvala lijepo. Gospođa Kilonen, želite li uzeti riječ? Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Štovane kolegice i kolege, velika hvala Bogoslavu na ovom radu sa ovim izuzetno značajnim dokumentom koji je i jedna od najvažnijih tema da svakako stavimo na prvo mjesto putnika, da on bude na vrhu ove piramide i to je upravo način kako možemo daleko veći broj ljudi prevesti željeznicom koristeći dakle željezničku infrastrukturu. Postoji sigurno nekoliko segmenata koji su jako važno, a to je pristupačnost, sigurnost, fleksibilnost, kad je riječ e, o putniku, a kad e, je riječ o transparentnosti, otvorenom sustavu, kada sam putnik e, može biti upravo na vrhu svega, onda možemo s druge strane i osigurati dobru uslugu željezničkog prijevoza i poboljšati sve ono što sada imamo u Europi. Surađujemo zajedno i mislim da ćemo zaista naći dobra rješenja i kompromisna rješenja koja su možda teška u ovom trenutku, ali vezano uz neke segmente svakako možemo pronaći i rješenje. Hvala gospođo Kilane na ovom vrlo pozitivnom tonu. Sada u ovom trenutku bih željela ograničiti vrijeme za izlaganje jer je ograničeno. Gospodine, imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice, hvala izvjestitelju, hvala na prijedlogu koji je podastret ja sa svoje strane. Evo, prošli tjedan smo upravo razgovarali o tome i sa bogoslovom sam razgovarao da sam, eto, vidio da je pokušao biti uravnotežen ali mogao je biti ipak e, malo mobilniji. Što se tiče informacije o pomoći i skrbi, to bi trebalo biti na prvom mjestu, prije svega u ovom lancu putovanja, u svim onim segmentima putovanja. Dakle, apsolutno sve mora biti u kontinuitetu omogućeno kao jedan jedinstveni niz. Isto tako uključivanje prekograničnog prometa, a isto tako uključivanje nacionalnog e, poveznice, tu ne smijemo stvarati e, nepotrebne birokratske prepreke, moramo biti uravnoteženi i ovdje. Što nam vrijedi ako sam klijent e, će uštedjeti nekoliko eura, a time, s druge strane, moramo izgrađivati aparat, birokratski aparat koji će to sve skupa dovesti pod upitnik. Svi putnici moraju moći kupiti kartu i u vlaku, a kad je riječ o osobom smanjenom pokrećušću, tada je to svakako isto tako, dajem zapravo Mihajlu Krameru, treba smanjiti ovo vrijeme obavijesti. Kod e, obrazovanja samog osoblja e, moramo staviti naglasak. Što se tiče više sile, ne smije doći do smanjenja razine zaštite potrošača. A isto tako ne bih smatrao da je potrebna opće harmonizacija između pojedinih prijevoznih vrsta. Toliko o tome. Hvala lijepa. Hvala, gospodin Bach. Hvala lijepa, gospodine Bach. Hvala što ste to održali vremena. Gospodin Anderson, imate jednu minutu i pola. Ne, nismo vas zaboravili. Gospođa Anderson je prva. Ne, ne, ne. Ispričavam se. E, Gospodin je iza vas ima riječ. Hvala lijepa. E, što se tiče četvrtog željezničkog paketa, stajalište komisije i parlamenta vezano za e, prava putnika je nešto što očekuju građani. Želimo vidjeti da E, želimo, e, ne želimo samo ponopol, nego želimo zaštititi putnike. Međutim, ovo izvješće će morati ojačati e, prava putnika. Nije prihvatljivo da ova uredba ne uzima u obzir regionalne i, i E, regionalne vlakove i e, gradske vlakove. To znači da isključujemo gotovo 90% putnika. Ne smijemo te putnike zanemariti jer su to putnici koji su najviše E, na koji najviše utječe e, loše funkcioniranje e, željezničkog prometa i zato ću predložiti amandman da se i te usluge uključe u uredbu i moći ćemo pokazati građanima da Europski parlament ne štiti interese željezničkih poduzeća nego, nego putnika. Gospodin Kers. Hvala lijepa to je dobro da prelazimo s jednog monopola na sustavu koji se temelji na e, konkurentnosti. E, vrijeme je da pretvorimo e, korisnika u klijenta. I često se pitam je li javna usluga upravo u usluzi javnosti. Pozdravljam rad izvjestitelja, međutim kada bismo, možda bismo mogli konačno e, dati mogućnost putnicima da e, upražnjavaju svoje svoja prava i zapravo kako, situacija kakva je sada njih čini klijentima treće kategorije. Mislim isto tako da bi digitalizacija trebala omogućiti da se e, stvori korisnički račun gdje bi se mogle e, akumulirati bodovi i odbijati od budućih karata e, kako bi se izbjeglo da u slučaju kašnjene od 30 minuta za karte koje vrijede 5 eura dobije naknada od 25%. Mislim da bi ta karta to mogla omogućiti. i Mislim da bi to isto tako dalo komercijalni status kao i u zračnom prometu samim putnicima. Zatim trebalo bi izbjeći da e, prometne tvrtke smatraju da su e, vozni redovi i tarife e, industrijska tajna jer e, to onemogućuje bilo kakvu usporedbu, tako da mislim da je trenutak da se razmotri mogućnost da tvrtke budu konkurentne i da budu u potpunosti transparentne u smislu usluga koje nude. I još na kraju, e, ja bih htio spomenuti deficit e, dakle ne samo onih koji ne čuju dobro, dakle jer pokušajte zamisliti kako je tim osobama pronaći peron, e, svoj vagon i vlastito mjesto. Hvala, gospođa Anderson. Naravno, niko ne sumnja da je izvjestitelj zaista opredjeljen ovom sektoru i da razmišlja e, na zanimljiv način. Međutim, moram reći s velikim poštovanjem da mi se čini da možemo bolje i slažem se ovaj puta sa primjedbama posebno gospodina Van Miltemona i gospodina Mazolija i ostalih. Ja zaista smatram da moramo e, putnika staviti u e, samo središte ovog problema i europski ugovori od nas to zahtijevaju u smislu prava putnika. Željela sam pitati izvjestitelja kako je bilo njegovo razmišljenje posebno vezano za ovo, jer smo dobili pismo e, Federacija ovaj, prava putnika sa dodatkom koji odbija izravno većinu izvjestiteljevih amandmana. I zato bih u svjetlu toga željela ga zamoliti da zaista ponovno razmišlji. A kada se radi o višoj sili, E, pravno rješenje je da se pravno e, ukine odluka e, suda Europske unije, a nije dobro da naš odbor to pokušava učiniti jer to rješenje ne omogućava neki srednji put koji omogućava komisija. Posebno prepoznajem komentare gospodina Mozlenu kada se radi o tome da moramo naći srednji put, isto i kada se radi o prethodnoj obavijesti. Apsolutno e, shvaćam da je to učinjeno u dobroj vjeri, ali jako sam iznenađena i malo sam razočarana. A kada se radi o e, postupovnoj strani, potpuno u vašim rukama, posebno s obzirom na komentare koje je dao gospodin Muntelboj Pitam se, možemo li se savjetovati još jednom s predsjedateljem odbora INKO kao hitno pitanje, da bismo vidjeli može li se dati malo e, prostora kako bi se uzeli u obzir potrošači i putnici u svemu tome. Hvala. Hvala gospođo Andersen. Ponavljam samo da imamo još tri tjedna pregovora, e, tako da ćemo se još sastati i vidjeti. Gospodin Telička, vi ste htjeli uzeti riječ? Da, e, vrlo brzo jer znam da nam je vrijeme ograničeno, ali želio bih ojačati i naglasiti e, signal koji je poslao Alde, ali kao i neki drugi kolege iz drugih klubova zastupnika kao i SID. Dakle, mogu to reći jednom rečenicom. Mnogo od onoga što u ovom izvješću je zapravo jednostavno preinačuje stvari. Dakle, ne samo da ne e, prihvaćamo jednu priliku, iskorištavamo neku jednu priliku, nego mislim da mm, Bogoslav može imati mnogo ambicioznije izvješće kako bi potrošač zaista bio u središtu pažnje i kako bismo stvorili e, platformu da e, ne samo u istom sektoru, nego i u e, smislu intermodalnosti uspostavimo jedan sustav. Govorili smo da integriramo recimo izdavanje karata, a ovdje uopće o tome ne razmišljamo. Ne razmišljamo samo o jednoj vrsti prijevoza. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lijepo. Gospodin Telička. Pierre Jean Colombo. Dobar dan. Dajte nam i vi recite stajalište gospodarskog i socijalnog vijeća. Imate tri minute. Ako se slažete, hvala vam predsjednice. E, civilno društvo koje predstavlja gospodarsko i socijalno vijeće vrlo je osjetljivo na to pitanje zato što sasvim legitimno e, danas ne možemo razgovarati o slobodi kretanja europskih građana ako nemamo sve osnovne preduvjete za istu. Ova uredba e, nije savršena i zaslužuje poboljšanja. Prijedlozi izvjestitelja mogu donijeti poboljšanja i možda bismo čak trebali otići i korak dalje i možda e, više uzeti u obzir, odnosno ukloniti izuzeća i sve te odredbe koje me podsjećaju na neke opt-oute s kojima se ne slaže europski građani. Tako da mislim da bismo što se tiče ove teme trebali pokušati što je više moguće uskladiti se sa zemljama i sa regijama gdje već postoji harmonični sustav, gdje postoje odredbe e, za e, putnike u poteškoćama. Dakle, slažem se i sa osobama, s onime što je rečeno vezano za osobe s invaliditetom. To nisu ljudi koji imaju samo e, motoričke probleme, nego i sve ostale. mi se nalazimo sada u digitalnoj eri, tako da mi se čini pomalo šokantnim da se ne može brže odgovoriti na hitne situacije i kada kažem brže, želim reći da bismo trebali moći vrlo brzo nadoknaditi štetu i ponuditi situacije za zamjenske mogućnosti. I na kraju uh, bih htio samo potaknuti vas i sve u dvorani i e, spomenuti da bismo se trebali barem minimalno držati vremenskih rokova, ne smijemo dopustiti da prođe vrijeme, riječ je o vrlo važnom elementu za e, europske građane u odnosu na e, to kako su zastupljeni njihovi interesi u Europskom parlamentu i općenito i europskim institucijama. Mi moramo uputiti jasan znak da Europska unija bli, u doticaju s građanima i s njihovim pravom na, da se, na kretanje. E, civilno društvo je iza vas. Možete slobodno krenuti prema naprijed gospođo predsjednice, imate potporu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i mi ćemo to vrlo jasno reći, jer mislim da sada treba reći ono što je pozitivno u vašem radu kakva odlučnost. Hvala, hvala, zahvaljujem eh, gospodarskom i socijalnom vijeću na ovoj potpori. Hvala vam, gospodine, na, ovom, eh, na ovim riječima i na tome što ste se držali zadanog vremena. I sada dajem riječ Elizabet eh, Kotos. Dobrodošli. Vi ste na čelu glavne uprave MUV. Izvolite, imate tri minute. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Puno vam hvala i što ste dali prioritet ovom dosije u ovom odboru. Zaista smo zahvalni na tomu. Zahvaljujem i izvjestitelju na izvješću. Zaista mislim da moramo pokušati kombinirati interese pružatelja usluga i putnika, u tome se slažemo. Međutim, kada se radi o e, željezničkim poduzećima vidjeli smo u našem prijedlogu da želimo da željeznički željeznička, da želimo pomoći željezničkim poduzećima. Dakle, mi smo predložili da imaju manje opterećenje, da imamo upravitelje infrastrukturom, da imamo e, upravitelje kolodvorom, da, imaju, e, da imamo prodavatelje karata koji dijele ta, ta, to opterećenje. I zato e, mislimo da nismo e, prešli preko prava putnika, nego da želimo e, pravila koja pripadaju u četvrtom željezničkom paketu, želimo ih tamo zadržiti, međutim, pravila za e, koordinaciju e, izrade planova za nuždu je jako važno, posebno u e, velikim nezgodama, a to nije tamo regulirano, ali je regulirano u ovom kontekstu. Želimo poboljšati i prava osoba sa ograničenom pokretljivošću, a uredba koju smo predložili vezano za osposobljavanje i koja je prouzročila dosta rasprave, naša ideja je bila da predložimo točno ono što imamo u e, zračnom prometu. Dakle, da ne osposobljavamo samo ljude koji e, izravno se bave osobama sa smanjenom pokretljivošću, nego i one e, koji ulaze u u poduzeća e, za željeznički promet. Jer ako razmišljamo o osobama s invaliditetom ili sa smanjenom pokretljivošću i e, njihovim potrebama, to mora ući u sve, a ne samo e, kod osoba koje se time izravno bave, nego i kod izrade proračuna, čišćenja, izradom, odnosno dizajniranjem prostorija i slično. To je bitno u svim aspektima i zato smo to tu uključili. Viša sila. Sud Europske unije je rekao da pravila e, i CIVA nisu u stvari svrsishodna zato što ona govore o e, naknadi štete, a ne nadoknadi. I zato mislim da ta pravila CIVA nisu e, svrsishodna, pa želimo uključiti iskustva koja imamo e, sa putnicima u željezničkim prometom i ne želimo da sudska praksa odredi što su izvanredne okolnosti, a što nisu. I zato želimo imati ograničene, ograničena e, izuzeća koja su ograničena na upravo višu silu, a ne na e, izvanredne okolnosti prouzročene ljudskom rukom i želimo točno definirati što su to izvanredne okolnosti. To je u skladu i s pravilima iz, eh, iz pomorskog prometa. Želimo da to bude na jednakopravnoj razini, ali tako da to bude lako za provesti. I što se tiče ostalih pitanja koja su spomenuta, posebno kada se radi o pravilima za izdavanje jedinstvene karte. Mislim da treba biti jasno što dobiva putnik. Ono što mi želimo jeste da putnik donese obavještenu odluku. Dakle, to nije samo pravilo o, o izdavanju jedinstvene karte, nego želimo da ako putnik ne zna što dobiva, onda mora barem dobiti jedinstvenu kartu. Jer to je općenito ono što putnik i očekuje. I na željezničkom poduzeću jest ili onome koji prodaje kartu da objasni putniku kakvu kartu je dobio i ako to ne napravi onda se radi o jedinstvenoj karti. Zato što putnik želi biti povezan, a ne da e, ostane, e, ostane bez e, sljedeće veze. I zato je jedinstvena karta nešto što je izuzetno važno, posebno kada se radi E, o, teretu dokazivanja i nadamo se da će to pravilo tereta dokazivanja moći pomoći, e, pomoći e, putniku ukoliko nije obaviješten. Hvala lijepo. Hvala vam. Hvala vam. Sada ću dati riječ našem izvjestitelju, gospodinu Liberackiju, na dvije minute. Znam da je to kratko, ali imat ćemo još priliku o tome razgovarati. Dakle, ako možete reagirati na ovo što su rekli predstavnici komisije, naše kolege i iz gospodarskog i socijalnog odbora. Hvala. E, ja bih samo 20 sekundi nešto rekao, jer nije moguće reagirati baš na svaku izjavu. A drugo, za mene je važno da svako ima svoje mišljenje. ovo je jako važna uredba. Govorimo o stotinu milijuna stanovnika i milijardama putnika. Sljedeće, volja je sviju da radimo zajedno. Zahvaljujem na tom. Mislim da smo na istoj strani, svi se brinemo za dobrobit e, putnika, kao što je Dominik rekao trebamo imati usredotočenost na klijenta, ne samo na putnika i to je istina. Isto tako e, priuštivost kartu, e, dostupnost i ravnoteža između interesa poduzeća i klijenata. To je vrlo socijalistički pristup, nisam to baš morao reći, ali Christine Revo je izrazila to u ime socijalista pa zato dijelim s njom to mišljenje kada se radi o socijalnom pristupu. I konačno zahvaljujem na lijepim e, komentarima, želim biti jasan, želim da radimo zajedno i moja namjera je da imamo bolje željeznice, više ljudi koji se voze željeznicom i da to bude e, povezanije e, u Europi. Hvala lijepa. Hvala gospodine Liberacki. E, I sada želim još reći da 27. ožujka do 11 sati trebate podnijeti amandmane. E, trebam li ponoviti ili su svi zapisali? U redu je. Dobro, onda nastavljamo. Imamo sada izlaganje komisije o procjeni programa instrumenta za povezivanje Europe sredinom provedbenog razdoblja, dakle to je procjena sredinom provedbenog razdoblja, ulaganje u eh, održive eh, u održivi promet u Europi je eh, tema koja je od velikog značaja za nas u odboru za promet, tako da nam je važno da čujemo nešto o dosad postignutim rezultatima u svezi s ovom temom. Gospodin, gospodin Renom Molim vas, molim vas otiđite, iziđite iz dvorane. Hvala. Dakle, nama je važno da saznamo e, nešto o dosad postignutim rezultatima, ali da isto tako izvučemo neke zaključke iz ove ocjene imajući u vidu e, sljedeću sljedeće financijsko razdoblje i sljedeće razdoblje provedbe instrumenta za povezivanje Europe. Kao što znamo, to će biti odlučujuće za e, provedbu rada na RTET-u, na TNT-u. E, dakle, tu nam je i predstavnik glavne uprave MUV. Hvala vam što ste došli na naše na naš sastanak. Daću vam riječ da izložite svoje predavanje. Nakon toga ćemo imati internu raspravu. Imate deset minuta. Izvolite, gospodine. Thank Mrs. Chair. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala vam lijepa što ste nam dali mogućnost da predstavimo e, evaluaciju u srednjoročnom razdoblju CEFA. Komisija to donijela prije nekoliko tjedana. E, cilj je da napravimo inventuru ovih prvih tri e, godine provedbe ovoga projekta i naravno kao što znate da izvučemo pouke za sljedeće razdoblje. Izvješće obuhvaća tri sektora, e, prijevoz, energiju i digitalni sektor, ali naravno ja ću se danas usredotočiti na komponenti prometa. Možda bih mogao započeti s nekim brojkama. Ono što je izuzetno važno e, podsjetiti se jest da smo jako napredovali u provedbi programa ako se samo usredotočimo na jednu e, brojku, to je četvrta, e, četvrta, e, četvrti stupac sa 95% proračuna je već dano u bespovratna sredstva, dakle oko 95% proračuna je već dodijeljeno preko nepovratnih sredstava kroz četiri godine provedbe. Ovo se naravno reflektira tijekom e, e, u e, proračunska odobrena sredstva za, za preuzimanje obveza, tu smo na oko 40%, a plaćanja 16%. E, ova druga e, brojka od 40% je nešto što moram spomenuti zato što upravljamo ovim proračunom koji nam omogućava da e, samo iz godine u godinu preuzmemo obveze na temelju napredaka na pojedinim aktivnostima. I na taj način možemo preorijentirati novac kada je to moguće. Vratit ću se na taj pojam kasnije u smislu dodjele proračuna. Kao što znate, e, uredba o e, CEF-u e, obuhvaća infrastrukturu, prevoznu infrastrukturu, ali definira i jasne prioritete koje naravno moramo poštovati. Vidite da uglavnom prekogranična dimenzija programa je E, izuzetno važna. 66% e, svog proračuna išlo je na koridore e, središnje mreže i ako to dodamo paneuropskom digitalnom sustavu kao ERTMS, nešto više od jedne milijarde, Cezar 1,3 milijarde, i sveukupni proračun je, je namijenjen paneuropskoj dimenziji mreža. Želio bih također naglasiti da među nekoliko prioriteta imamo inovacije koje su došle e, u, koje su došle u središte pozornosti posljednjih godina jer smo e, izdali poziv za inovacije kada se radi o inovativnim e, gorivima, posebno kada se radi o mješavini goriva nismo došli do zaključka da neke temelje nismo pokrili, nego da trebamo ponovno uspostaviti ravnotežu između e, proračuna kako bismo e, preusmjerili prioritete proračuna i e, zadovoljili e, elemente dekarbonizacije i digitalizacije. digitalizacije. U smislu financiranja za e, razne vrste prijevoza nije e, iznenađujuće da e, prihvatljivost pravila CEFA pokazuju da najveći dio proračuna je otišao na željezničku infrastrukturu i na unutarnje vode. A komponente cestovnog i zračnog prometa su uglavnom e, povezane za digitalni aspekt ili za elemente koji poboljšavaju učinkovitost tih vrsta prijevoza. Ista e, stvar je vezana za pomorski i multimodalni prijevoz. Dakle, možemo naglasiti da cijeli proračun CEFA se usredotočuje na e, vrste prijevoza koje su održive. Nekoliko riječi vezano za komplementarnost s ostalim programima Europske unije, to je obuhvatila evaluacija. Morao bi se usredotočiti vjerojatno na program koji je e, brat i sestra CEFA, to je kohezijski e, fond i ERDF. To su dva programa koja su najbliža e, CEF-u, dakle instrumentu za povezivanje Europe. Kada pogledamo potporu središnjoj mreži. Radi se o 40 milijardi u ovom razdoblju, a 23 dolaze iz e, CEFA, a ostalo dolazi iz kohezijskih fondova, 13 i od RDF-a 4. U većini slučajeva to ne predstavlja nikakve probleme u smislu preklapanja ili komplementarnosti s obzirom da se CEF e, usredotočuje na prekogranični e, element, posebno na željeznički promet, a kohezijski fond RDF pokrivaju druge dijelove mreže. Međutim, kada se radi o željeznici, postoji e, djelomično preklapanje koje moramo uzeti u obzir. U ovom trenutku komplementarnost je osigurana u fazi programiranja, a u fazi selekcije radimo s, kolegama iz glavne uprave za regionalni razvoj, a to je nešto što smo e, isto tako identificirali kao područje za gdje su potrebna poboljšanja. Što se tiče financijskih instrumenata i e, komplementarnosti sa e, sa EFSI-em. Dakle, imamo dužnički instrument e, CEFA i mnogi projekti koji se razvijaju pod CEF-om su onda preuzeti u kontekstu EFSI-a u smislu pouka i vjerojatno znate da sada postoji razmišljanje da se različiti financijski instrumenti e, spoje u jedan e, fond. To je smjer koji smo e, preuzeli iz SEFA, da imamo konkretne instrumente, ali u sljedećem razdoblju bismo imali jedan veći instrument i to bi išlo u istom smjeru. Što se tiče vrsta potpore, SEF je uglavnom jedan instrument koji koristi nepovratna sredstva. Većina proračuna e, se koristi u obliku nepovratnih e, sredstava. To je opća e, omotnica i kohezijska omotnica 11 milijardi. A isto tako način na koji koristimo nepovratna, nepovratna sredstva moguće da optimiziramo korištenje proračuna kroz načelo use it or lose it. To jednostavno funkcionira iz činjenice da ne preuzimamo obvezu cijelog, iznosa neprvatnog sredstva u projektu, nego možemo to ispraviti uzevši u obzir razvoj putem izmjena različitih e, sporazuma o e, nepovratnim sredstvima i na taj način možemo smanjiti iznos nepovratnog sredstva ako vidimo da projekt e, ne može apsorbirati ta sredstva i onda možemo to preusmjeriti u neki novi program u korist novih projekata. Važno je naglasiti da ovaj, ovo načelo use it or lose it nije neka e, vrsta kazne, nego uzimamo novac koji jedan projekt ne bi iskoristio ili bi bio izgubljen za sve ili postoji mogućnost da se taj novac iskoristi u korist nekog drugog projekta. Mi također koristimo financijske instrumente, već sam spomenuo činjenicu da je SEF bio neka vrsta prekursora koji je vodio do razvoja EFSI-a od 2015. godine. A ono što je isto tako važno, e, pokušavamo iskoristiti i e, kombinaciju, dakle pristup mješovitog financiranja sa financijskim e, instrumentima i drugim vrstama financiranja, kako bi prvi, prvi poziv za mješovito financiranje je bilo u studenom E, tu su sudjelovale mnoge promotivne banke ili e, komercijalne banke, e, a bilo je uključeno i privatno financiranje. Što se tiče rezultata, nekoliko riječi. Jasno je da rezultati CEFA se ne mogu izolirano sagledavati, nego tu je politika TNT-a, a CEF ne bi imao rezultate bez svih napora koji su poduzeti u koridorima u smislu koordinacije, e, napora koordinatora koji su omogućili da se izgradi jedna priprema projekata koja onda preuzima SEF. Jedan dio je e, selektivni proces koji je konkurentan, imamo mnogo više zahtjeva i za projekte nego što možemo financirati i to je dobro, to nam se sviđa. Volimo imati toliko projekata jer onda konkurentni e, projekti se mogu e, odebrati, oni koji su zreli i koji dodaju određenu vrijednost svemu tome. I to je vjerojatno ključna riječ koju želim spomenuti e, kao zaključak te evaluacije. Dakle, SEF je jasno jedan instrument koji je uključen u ciljeve politika Europske unije kada se radi o konektivnosti, dekarbonizaciji, i digitalizaciji dovodi dodanu vrijednost jer e, omogućuje da projekti koji ne bi bili financirani na razini države članice ili na razini tržišta budu provedeni, a govorimo naravno o javnim dobrovima s europskom dimenzijom. Prije nego što zaključim, možda mogu samo podsjetiti da još sam smo još uvijek u fazi provedbe. Imamo e, dva, dva poziva za ponude e, vezano za Cezar, Cesar e, koji je otvoren do 12. travnja i još jedan još jedna faza eh, mješovitog financiranja koja također završava 12. travnja sa usredotočenosti na alternativnim gorivima. Isto tako pripremamo eh, jedan eh, poziv E, za iskorištavanje iznosa nepovratnih e, sredstava o digitalizaciji, sigurnosti na cestama i multimodalnosti koji će biti u kontekstu trećeg e, prevoznog paketa. Naravno, u ovoj evaluaciji je jako bitno, bitan razvoj SEFA u sljedećim danima TNT koji će se održati u Ljubljani krajem travnja. Hvala vam lijepa. Hvala vam eh, na vašem izlaganju. Ja ću sada odmah otvoriti raspravu i eh, svaki govornik će dobiti dvije minute. Gospodin Vimenka, izvolite. Hvala. Ja bih želio zahvaliti Europskoj komisiji na jasnoj prezentaciji. Nadam se da je gospodin već rezervirao hotelski smještaj u Ljubljani, kao što sam ja to učinio. I želio bih dobiti eh, ovaj jedan papirnati primjerak tog izlaganja, budući da sam pomalo staromodan, pa bih volio to dobiti u papirnatoj verziji. Slažem se i sa gospođom Ajom Zender, ona me podržava u tome. Što se tiče malo zahtjevnih pitanja, e, nije mi jasno koji je multiplikator efekt cefa. a jer imamo bespovratna sredstva, ali mislim da mora postojati multiplikator, dakle uz moguće doprinos EFSI-a ili nacionalnih sredstava. Vi ste spomenuli 27,5 milijardi eura, ali zanima me koliki je efekt multiplikatora. Zatim sljedeće pitanje. E, iskoristiti ili izgubiti? Je li to vezano uz konkretno razdoblje, uz neki vremenski rok? Vi ste objasnili to načelo, ali zanima me da li se u nekom roku sredstva vraćaju ukoliko se ne iskoriste i što se onda događa s tim novcem? Dakle, kada se primjenjuje to načelo iskoristi ili izgubi? I drugo, da li se onda taj novac vraća u zajednički fond, tako da ga možemo opet iskoristiti. E, zatim zanima me, volio bih da se ovdje spomene, spominje više e, urbani aspekt. Naime, gradovi su novi izazov za europsku politiku. Što se tiče EFSI-a, mi stalno govorimo pozitivno o tome, ali može li nam komisija reći što smo time postigli? To je opet povezano sa mojim prvim pitanjem. Koji je multiplikator efekt e, za ovaj instrument povezivanja Europe? Nismo dobili nikakve konkretne brojke. I na kraju pretpostavljam da komisija gleda na ovu prezentaciju kao na veliki e, poticaj za predstojeće pregovore o VFO, jer mislim da uz ovakve brojke i povjerenik Oettinger mora reagirati. A zanimamo što o tome misli glavna uprava MUV. Gospodin Ertug, izvolite, imate dvije minute. Gospođa Jala Zender će predstaviti stajalište kluba SID. Izvoli, Ajala. Hvala. Hvala predsjednice. Da, ja pozdravljam ovu prezentaciju komisije. Kao prvo želim podržati zahtjev za papirnatom verzijom prezentacije kako bismo lakše mogli pregledati. A osim toga, predstavnik glavne uprave MUV kazao je da bi im bilo drago da dobiju više projekata, tako da mogu bolje birati. A što se tiče proračunskih sredstava, bilo bi e, bolje da imamo više novca nego projekata, tako da možemo platiti za provedbu svih projekata, jer sad e, bi se moglo dogoditi da imamo još manje projekata. Mi moramo e, dakle reći da nam treba minimalno dovoljno novca da možemo pokriti sve projekte. Zatim, vi ste spomenuli dva poziva. Spomenuli ste isto tako što se priprema 2018. godine ali e, u ovoj srednjoročnoj reviziji e, Dakle, da li se tu sada koristi novac koji nije iskorišten? Mislim da je posljednji put netko spomenuo tisuću milijuna. E, bilo bi nam zanimljivo čuti nešto Dakle, bilo bi dobro da se možemo početi pripremati za izazove za budući proračun. Mislim da bi to mogao biti sastavni dio te pozitivne promjene, dakle da dobijemo potporu od vlada. Za neke slučajeve i neke projekte postoji mogućnost da se poveća razina sufinanciranja iz europskog proračuna i zanima me postoji li mogućnost da se ide iznad razine od 40% sufinanciranja iz europskog proračuna za neke vrijedne proizvode koji imaju europsku dodanu vrijednost. Možete li nam nešto reći o tome? I posljednji put se razgovaralo o prometu, energetici i telekomunikacijama naš parlament je istaknuo potrebu da se ostvari sinergija između ova tri sektora. Naime, promet će u buduće također uključivati e, nove izvore energije, digitalizaciju. Ja imam pitanje za komisiju. Hoće li u tom e, posljednjem pozivu u, nakon srednjoročne revizije i u prijedlozima koji će se ticati budućeg cefa, možemo li imati četvrti stup koji bi se odnosio na sinergiju gdje bi se mogla dobiti sredstva za potrebnu infrastrukturu za nova vozila, na primjer. E, na plenarnoj sjednici u Strasburu gospodin Ertug je spomenuo 24 tisuće milijuna, da kako to bi se trebalo još potvrditi. E, postoji li mogućnost da e, uistinu postoji taj četvrti stup za sinergiju između energetike i prometa i možda bismo tu iz toga mogli financirati taj tip infrastrukture. E, može li nam također komisija nešto reći o tome što se događa sa povratom iz ostalih fondova, dakle iz EFSI-a i ostalih, kako bismo imali jasniju predođbu o toj situaciji, dakle kakva su, kakav je povrat financijskih sredstava, dakle govorimo o programima kao što su Obzor 2020 o tome što je postignuto iz strukturnih fondova i iz financiranjem iz EFSI-a, dakle drugim riječima koji je povrat, e, koja je stopa povrata na ulaganja i eh, imali ste sreću da ste imali pravo i na vrijeme na, koje je Ismailu bilo dodijeljeno. Gospodine Telička, izvolite, imate dvije minute. Hvala. E, s obzirom, ne znam koliko su kolege dobili vremena, ali ja ću se, ja ću dati sve od sebe da se držim vremena. Ja sam se inače bio uključen u intenzivne konzultacije Eh, tako da sam već tada mislila da će prijedlog komisije biti dobar, ali rekao bih da je stvarno izvrstan. dakle, mi možemo imati eh, dvije mogućnosti kod davanja izvješća. Dakle, to može biti jedno deskriptivno izvješće s velikim brojem brojki, sa eh, postocima dodijeljenih sredstava za obveze i za plaćanja, zatim grafikoni gdje se vidi kako se to preklapa. To je dobro, međutim postoji još jedan bolji način, a to je da se izradi ozbiljna evaluacija ako e, su prirodi i ciljevi povezivosti digitalizacija, možda bi se onda trebalo i ako proračunsko tijelo pita zašto bih izdvojio jednaku razinu sredstava za CEF ili ih povećao u buduće, što ćete reći da ima više projekata nego financijskih sredstava, to nije dovoljno dobar odgovor. Mislim da će proračunsko tijelo, a i javnost htjeti saznati kako smo mi doprinijeli time boljoj povezanosti i da dobiju za to, da se to kvantificira. Zatim, što, koja su također očekivanja vezano uz digitalizaciju i Iskreno rečeno, o tome nema ništa u izvješću i nismo o tome čuli u prezentaciji. Zatim, moja druga napomena odnosi se na interakciju sa ostalim financijskim sredstvima. Dakle, pitanje se postavlja, e, dakle, neki kolege su spomenuli EFSI i evaluaciju, ali što je sa privatnim kapitalom? E, što generira visoku dodanu vrijednost. E, dakle, ni to se ne spominje. Mi smo očekivali da će TNT da će se iskoristiti, da će se to absorbirati novac. Međutim, što su rezultati osim ovih stope 66% i činjenice da mi tu alociramo sredstva u iznosu od 100%? Kakve, su, kakve to rezultate daje? Dakle, mogla bih nastaviti na isti način što je sa sesarom. Svi znamo da se tu odrađuje izvrstan posao, ali kakva je politička ocjena? I zaključit ću predsjednice, mislim da je ovo izvješće dobro u, prema nekakvim prijašnjim mjerilima, ali ono što nas stvarno zanima i izvješće koje će dati ozbiljnu ocjenu kriterija ispunjavanja ciljeva koje je komisija definirala uz konkretan opis i kvantifikaciju ako je moguće. To je ono što je tu izostalo i to bi komisija trebala unaprijediti ukoliko želi solidne rezultate u kontekstu budućeg višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala gospodine Telička na vašem komentaru. Gospodin Dalante, izvolite. Imate dvije minute. Hvala. Ja imam jedno pitanje vezano uz evropsku dodanu vrijednost. Mene brine da bi mnoge države članice mogle zanemariti ulaganje u infrastrukturu i da bi se mogle sloniti na Evropsku uniju da spasi situaciju. Dakle, zanima me kako možemo provesti u dijelo te kriterije na način da se novcem iz Evropske unije uglavnom financira infrastruktura koju države članice nisu u stanju financirati i da se ne da se ne radi to nego da se umjesto toga stvori jedan solidni europski e, okvir, europska mreža kako bismo promicali e, prekogranični promet. Gospodine Rike, izvolite. Ja ću vas možda iznenaditi, ali neću govoriti o rezultatima CEFA nego o samom mehanizmu instrumenta povezivanja Europe. Dakle, tu su neki postavili određena pitanja, e, već smo čuli o značajnim rezultatima, međutim tu se pojavljuje jedna poteškoća. Riječ je o dugoročnim projektima koje smo pokrenuli prije nekoliko godina i vrlo je teško predstaviti definitivne operativne rezultate za sve te aktivnosti od kojih nijedna nije trenutno završena. Ono što me zanima je sam mehanizam i želim vas samo podsjetiti da um, ovaj instrument povezivanje Europe predstavlja instrument ekonomskog upravljanja koji nije, za koji nisu izdvojena dostatna financijska sredstva. Naime, u priješnjem financijskom okviru bio je novac za operativnu agenciju plus 11 milijuna i taj se novac stavio u jedan e, specifični instrument. Dakle, samo se samo upravljanje promijenilo, nije e, došlo do prebacivanja e, većih financijskih sredstava. Iz tog razloga me posebno brine ovo pitanje, posebno kada čujemo ovo što nam vi kažete, a to je da bismo trebali ići iz, od CEFA prema EFSI-a prema jednom jedinstvenom instrumentu što bi zapravo prebacilo stvari sa komisije na Europsku investicijsku banku. Upravo bi trebalo ići u suprotnu smjeru ili sam ja e, krivo shvatio. Jer upravo je kvaliteta e, instrumenta za povezivanje Europe, e, centralizirano upravljanje u komisiji, dakle stručno znanje u komisiji za selekciju projekta prema nekim kriterijima, horizontalnim kriterijima i kriterijima o generiranju dodane europske vrijednosti. E, nažalost, što se tiče Europske investicijske banke, tu su rezultati vrlo razočaravajući u prometnom sektoru. Dakle, ne mislim da bi trebalo ići od komisije prema Europskoj investicijskoj banci, nego obrnuto i nadam se da će e, komisija obraniti e, takav jedan novi instrument koji bi bio, kojim bi se upravljalo u komisiji, a ne u Europskoj investicijskoj banci i čudi me da Europska komisija uopće podržava to prebacivanje nadležnosti Europskoj investicijskoj banci. E, dakle, nakon e, što sam rekao da je to sjajan instrument u sadašnjem financijskom okviru, zanima me kakva je budućnost i to ne samo kvantitativna. I hoćemo li imati e, instrument za povezivanje Europe broj 2 i zatim hoćemo li samo, hoćemo li očuvati o postojeću uredbu i jer ne bismo htjeli da se, to, da se dogodi to da to bude financijski instrument kojim upravlja Europska investicijska banka, jer inače ideju blendinga je zagovarao parlamentu. U početku to nije bila ideja Europske komisije. Ja se sjećam da sam eh, razgovarao i sa potpredsjednikom Katajnanom u svezi s time. Što se tiče ažuriranja TNT-a i aneksa CEFA, dakle to je moje drugo pitanje, u kojem trenutku mislite da bi se moglo ponovno razgovarati o tim pitanjima? Moja pitanja se tiču budućnosti, gospođo predsjednice. Nije moje pitanje se ne sastoji o tome koliko ćemo imati novca, nego što ćete učiniti s tom uredbom, kako ćete je očuvati i poboljšati i kako ćete je očuvati od e, drugih e, financijskih instrumenata, odnosno e, kako se pobrinuti da se ne uzmu sredstva za druge financijske instrumente. hvala. Gospodine Rekevi se uopće niste držali svog zadanog vremena. Mm, sada na dvije minute riječ ima kolega De Grandes. Hvala, hvala vam lijepo i zahvaljujem e, komisiji koja nam je održala ovo izlaganje i koja nam je rekla za srednjoročnu reviziju instrumenta za povezivanje Europe koja je objavljeno 13. veljače. E, tri godine nakon provedbe instrumenta za povezivanje Europe e, zanimljivo je čuti što je postignuto i čuti koje će se mjere koristiti u reviziji kako bi se tu mogli i novi projekti. Pa bilo, nije nam bilo drago čuti da ima više projekata nego financijskih sredstava. To je za nas bio hladan tuš, ali je ipak zanimljivo pitanje. Što se tiče ovog koridora, nisu sve države članice bile time zadovoljne, a u ovoj e, privremenoj ocjeni neke regije su zatražile da se ispune njihovi zahtjevi i pretpostavljam da se to događa posvuda i da se pojavljuju novi projekti. Tu postoje brojne nade i očekivanja. Čuli smo za neka prekogranična pitanja. E, Galicija je tu e, jedna od tih regija koja ima prekogranične veze sa Portugalom. Isto tako su tu i željezničke veze Sukladno uredbi mi moramo donijeti mjere za izmjenu ili pak privremenu obustavu primjene mjera. Tako da e, tu postoji jedno e, relevantno političko stajalište. Ne radi se samo o uredbi za e, instrument povezivanja Europe, nego isto tako i uredba 1913 2010. koja omogućuje izmjene koridora, tako da se tu pojavljuje čitav jedan prostor e, koji otvara nove prilike. Mora nam biti jasno o čemu se sastoji taj proces, koji su resursi na raspolaganju, vremenski rokovi i kriteriji za ograničene e, resurse kojima raspolažemo. Dakle, što će biti sa projektima koji su teko u pripremi ili je to samo teorijske prirode i neće se dogoditi ništa. Hvala vam. Evo, komisija nam je iznijela vrlo, na izgled vrlo e, pozitivnu evaluaciju e, provedbe programa Instrument za povezivanje Europe. Dakle, čuli smo da ima projekata koji čekaju na financijska sredstva i e, s pravom kažete da je to uspjeh, ali to je više kvalitativno. A kada se to gleda kvalitativno, ja moram priznati da sam ja prilično kritična prema velikim projektima i manjku financijskih sredstava i izostanku transparentnost u, odnosti, u odnosu na Europski parlament i njegove građane. Daću vam jedan primjer. Drage kolege, vi znate da da ja eh, dakle ja sam da nisam, da ne podržavam ovu vezu Lyon-Torino i tražila sam da mi to pojasne, međutim nisam dobila nikakav odgovor i to mi se uistinu ne sviđa. Dakle, mislim da bi komisija isto tako trebala biti samokritična. Dakle, mislim da bi trebala bolje upravljati sredstvima za e, sljedeću, e, sljedeće financijsko razdoblje. Dakle, e, mi smo u našem odboru to uvijek branili to mišljenje, to isto tako bilo i u programu iz Stalina i mogu vam samo reći da sam ja svim svojim snagama branila taj iznos proračuna pred ministrima za promet, ali ja bih htjela da sada razmišljamo o nekim kvalitativnim aspektima a ne samo o kvantitativnim. Čuli smo nešto o dodanoj vrijednosti, e, što će biti važno, kako povezati europljane i kako zapravo smanjiti emisije u prometu, što je uistinu e, vrlo značajan izazov. Niste mnogo govorili o tome, no međutim nas isto tako brine i kakve će biti posljedice Brexita i e, smanjenje dakle općeg proračuna. E, čuli smo da nam treba modernija infrastruktura koja će biti prilagođena digitalnom razdoblju, ali mogu vam samo zamčiti nešto. Dakle, EFSI je značajan dio financijskih sredstava u nadležnosti odbora za promet i mi smatramo da je upravo skandalozno da samo 9% projekata spada u prometni sektor. To nam se ne čini normalnim. Dakle, evo, to je bilo pomalo iz srca, ali e, ja e, vam mogu reći da ćemo se mi sigurno vidjeti u Ljubljani, ali moramo imati istu viziju i krajnji je trenutak da promet odgovori na e, hitne zahtjeve građana, na pitanje koje su bitna za našu, naš planet i e, isto tako na sve financijske instrumente koje ćemo morati staviti na stol. Dakle, želim vam mnogo sreće u daljem radu. Predstavnicima Europske komisije i sada molim vas da odgovorite na pitanja kolega. Izvolite. Hvala vam predsjednice, ja ću pokušati odgovoriti na neka od pitanja. Prezentacija od dvije minute sigurno ne može uzeti u obzir sve ono što se nalazi u evaluacijskom izvješću, ali bih htio ipak naglasiti činjenicu da je teško govoriti o rezultatima nakon dvije ili tri godine provedbe. Neki su projekti odabrani 2013. E, i 2014. i e, s provedbom se počelo 2016. godine, tako da tu istinu postoji jedna rupa, jer e, evaluacija na polovici razdoblja može samo E, nešto reći o tome kako su, smo e, započeli projekte, ali ne možemo dobiti rezultate o svim projektima, posebno nešto se tiče gospodarskog rasta ili smanjenja CO2. Tako da mislim da bi tu trebalo ipak uzeti u obzir da treba i kalibrirati razinu ambicija kod ove ovog tipa evaluacije, a za sljedeće financijsko razdoblje moramo imati malo solidnije pokazatelje i moramo znati što želimo evaluirati na polovici razdoblja, što na kraju programa. Što se tiče efekta multiplikatora, Početna točka je Dakle, sufinanciranje imamo u omotnici 20 do 50% sufinanciranje, dakle imamo odnos 30 do 40%, za koheziju to je 85%. To upravo daje uvid u cijelu situaciju i u sam učinak investicije, ali Dakle, ovaj multiplikatorni faktor je samo dio svega. Ne može se uopće uzeti u obzir ukoliko isti projekt eh, bi mogao biti financiran iz, na drugi način. U najvećem broju slučaju vidimo da o, bez potpore CEFA projekt se uopće ne bi dogodio ili bi se dogodio puno kasnije. Multiplikatorni faktor je nešto, ali je sam način po povezanosti u CEF-u i kriterij povezanosti ono što je najvažnije. Koristi ili izgubi. Načelo ovo koje uvodimo s obzirom da ne odobravamo cijeli iznos koji smo dali u sporazumu o bespovratnim sredstvima, tu je upravo mogućnost da se ova sredstva koriste i za druge projekte. Dozvolite primjer. Projekt koji je trebao završiti 2021. godine i taj projekt će dobiti produženje zbog kaština, ali osim produženja koje eventualno može dobiti, sigurni smo da 20% tog iznosa iz ugovora o bespovratnim sredstvima je zapravo izvan okvira ovog vremenskog segmenta. Što će se dogoditi ako ne reagiramo? Ostavljamo iznos u osnovnom ugovoru, program e, dakle e, se ne dogodi do krajnosti i vraća se dakle na države članice. Sa ovom načelom e, dajemo dodatak samom ugovoru Dakle, projekte koje nije mogu apsorbirati ova sredstva i ta sredstva ponovno stavljamo u dakle novi cilj vezano uz radni program. Što znači imamo mogućnost u novi radni program za novi poziv. Što e, je za nas e, to sve skupa to je? Dakle, krajnji datum je to 2020. 2021. godine kada bismo mogli imati poziv e, na početku 2021. godine, što znači moramo imati potpuno jasno i saznanja o tijeku novca i više takozvanih reflow calls, što znači naša izvršna agencija izvršava ove godine dakle i dubinsku analizu samog portfelja, kao što je to učinjeno i ranije, svih e, akcija i aktivnosti koje se fokusiraju naravno na one veće kako bi se procijenilo točno ona koje su to akcije koje će koristiti ili ne koristiti sredstva u zadanom periodu. Kako bismo početkom iduće godine imali e, prvu mogućnost e, dodataka uz ugovore smanjiti same iznose i ponovno ta sredstva e, upotrebiti za nove pozive. Novi pozivi, to nam je jasno da ćemo morati jedan na godišnjoj razini, to je obaveza koju imamo za ovih 85% vezano uz regionalni prekogranični promet, ali isto tako očekujemo da će imati i daleko veći Mm, nekorištenja sredstva i to na godišnjoj razini možemo generirati i isto tako 2019. ili 2020. kad ćemo imati ovaj povrtak sredstava. To je jako važno da krajem 2019. i početkom 2020. imamo ove informacije, ovu situaciju jasno naznačenu. Što se tiče sinergije, drago mi je što je upravo ovo napomenuto u raspravi, to je jedno područje gdje je naša procjena pokazala da nismo baš najbolji. Nismo na dobri iz razloga što je sam parametar triju sektora i mogućnost financira, moramo eh, ih eh, zbrojiti. Ako želimo financirati i transport i energiju, tada i mogućnost financiranja ova dva sektora i međusobna pozicija je izuzetno bliska. To je nešto što ne funkcionira. To moramo promijeniti u sljedećem programskom periodu. Moramo biti fleksibilniji kako bismo uistinu postigli sinergetske učinke, a apsolutno se slažemo sa kolegama iz druga dva sektora. To će biti važna promjena u CEF-u u sljedećem rastoplju. EFSU Žao mi je što možda nisam bio potpuno jasan Naravno da nije ideja ni pošto da se bilo koji način upravljanje mijenja ili da se bespovratna sredstva promjene u financijske instrumente. Dakle, bespovratna sredstva jesu i nadamo se ostati glavna segment CEFA. Ono što sam ja spominjao je da u današnje vrijeme imamo malu financijsku komponentu unutar CEFA. U sljedećem periodu razmišlja se o tome da i to izuzmemo i da stavimo u kontekst jednog jedinstvenog e, instrumenta. Kako bismo eto upravo spriječili da imamo multiplikacije malih financijskih instrumenata koji su raspršene kroz čitav niz programa, iako bismo ih naravno doveli na jedno mjesto i kada bismo mogli koristiti proračunske jamstva i isto tako multiplikatorni efekt, a isto tako ovim određenim cijelinima zaista je poruka sljedeća. Ne želimo mijenjati na bilo koji način iznose i želimo e, svakako e, na bilo koji način spriječiti da dođe do neravnoteže a sve ovo je moguće kroz upravo transportni sektor, kroz alociranje samih financijskih instrumenta ako bi se i dogodilo ovakve izmjene. Što se tiče kvalitativnog segmenta i velikim infrastrukturnim projektima, ja tu moram svakako istaknuti. CEF je samo dio cijele priče. Za ogromne infrastrukturne projekte potpora Europske unije pokriva nekoliko financijskih perioda i ako imate dva ili tri financijska perioda, tada je potpuno jasno da nitko ne može dati bilo kakva financijska jamstva kroz čitavo vrijeme finan... ovog perioda. I to je pitanje, dakle, koji je financijski model samog velikog infrastrukturnog projekta. Naravno, teško je definirati unaprijed ono što možemo jest osigurati jedno podijeljeno financiranje, ali ne možemo znati što će se dogoditi u sljedećem razdoblju. Pokušao sam dakle odgovoriti na sva postavljena pitanja. Evo, i time ću završiti. Hvala. Hvala, hvala lijepo. Odgovori su bili e, jasni, cjeloviti i usmjereni na probleme koje smo spomenuli. Mislim da zaključno možemo reći da smo iznimno zadovoljni uspostavom i razvojem ovoga instrumenta nadamo se da će se oni dalje e, koristiti. Zahvaljujemo dakle još jedan pod komisiji. Sada prelazim na sljedeću raspravu. To je rasprava o kohezijskoj politici, tematskom cilju, promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža. To je članak 9. stavak 7. uredbe o zajedničkim odredbama. I to je dakle izrada mišljenja na nacrt mišljenja vezano uz izvješće iz odbora Ređi. E, chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Hvala vam lijepa. Želio sam zahvaliti svim autorima amandmana, isto tako izvijestiti prijateljima u Sjeni i na izuzetnoj suradnji koju smo imali prošli tjedan, smo se uspjeli složiti oko kompromisnog tekstovnog prijedloga koji uzima u obzir gotovo 30 amandmana od ukupno 50 amandmana. Želim zahvaliti gospodinu Marinesku koji je um, ukazao da eto sama procjena e, kada govorimo o uskim grlima i kada govorimo E, isto tako o dodatnim mrežama i ključnim infrastrukturnim mrežama. Zaista nam je potrebna bolja koordinacija na razini Europske komisije, a kad je riječ o kohezijskim fondovima i e, strukturalnim fondovima, te isto tako kad je riječ o projektima TENTI i uklanjanje upravo ih uskih grla. U cijelosti se slažem da trebamo imati daleko veću uključenost opće uprave MUF kad je riječ o procesu odlučivanja i kad je riječ o procedurama koje su povezane sa financiranjem infrastrukturnih projekata. Želim zahvaliti gospodinu Kramer na izuzetno dobrim komentarima i na to što nas je podsjetio da postoji potrebe da se ponovno izgradi jedan segment e, prekogranični segment e, koji su uništeni tijekom drugog svjetskog rata, a isto tako i potreba za infrastrukturnom prilagodbom biciklističkih i željezničkih prometnih koridora. Također valja isto tako ukloniti sve nedostatne karike i uska grla kroz financijska sredstva. Mišljenje se bavi i poziva da upravo želimo zadržati razinu financiranja koja se u skladu sa onim izazovima koje imamo do 2020. godine. Želim vas pozvati da poduprete upravo ovaj tekst e, sutra tijekom glasovanja, a isto tako i da poduprete odbor regije. Hvala. E, riječ hvala ima, hvala lijepa, izvjestitelju, gospodin Van de Kamp. Izvolite. Kao što je i moj kolega Slotovski istaknuo, e, čast mi je što mijenjam gospodina Marineskora i želim zahvaliti u njegovo ime izvjestitelju na poslu koji je odradio, te isto tako i na pripremi popisa za glasovanje. Naravno, Izuzetno je dobro i korisno što ćemo sa rasprave o CEF-u prijeći na upravo ovaj segment rasprave, a kad je reč o regionalnom razvoju i infrastrukturnim mrežama, mogu vas obavijestiti o tome da to svakako nije jednostavno razdvojiti, ali svakako ćemo i biti u mogućnosti e, dakle imati uravnotežnost u samom izvješću. Vrijeme je i ovdje nešto što moramo uzeti u obzir. Bilo je izuzetno e, dugotrajno kad smo obuhvaćali sve ukupno financiranje, a isto tako kad je riječ i o samoj implementaciji mogu svakako imati povjerenje odbor za regionalno e, Fond za regionalni razvoj, Europski fond za regionalni razvoj, a isto tako i u dalje investicije u Tente infrastrukturu. Ako Odbor za regionalni razvoj i ako Europski fond za regionalni razvoj može ovo uključiti, to ne smije biti ni na koji način oštro općenito prometne infrastrukture. Ovo je dobro mišljenje koje možemo svakako koristiti za sve buduće rasprave koje me voditi. Hvala. Hvala gospodin Domika. Gospodin Izmal Ertuk. Hvala lijepo. Hvala i s naše strane naš prijateljica u Sjeni, gospođa Grapini, nije u mogućnosti biti ovdje, te me zamolila da preuzmem ovu temu. S naše strane se hvale i pohvale izvjestitelju, izuzetno je važno kad to ovo sagledamo vezano uz višegodišnji financijski okvir. Socijaldemokrati mi kao klub Dakle, kreirati i renovirati infrastrukturu, a isto tako smo uvjereni da je transport upravo ključno investicijsko područje, jer je tu potrebno adekvatno financiranje, a isto tako želimo podsjetiti da upravo one nedostatne povezanosti, međugranične povezanosti je, su jedan veliki izazov i tu moramo uložiti dodatne napore. Na koncu moramo kazati da klub e, socijaldemokrata podupire amandmane koje uputi izvjestitelji. Hvala. Gospodin Miltenburg. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu i konstruktivnom pristupu, a isto tako Alde će poduprijeti sve kompromise, te ćemo glasovati za sve usmene amandmane. Svakako bismo htjeli se usredotočiti na srž. Bićemo protiv ovih amandmana koji su ili prespecifični ili koji po našem mišljenju prelaze granice obuhvata amandman 34 e, sve ono što je uništeno infrastrukture u prošlom svjetskom ratu. To je prespecifično napomenjene. Svakako ćemo imati na umu ovo što je bilo rečeno vezano uz prekogranične infrastrukturne projekte. E, želimo vidjeti reformu kohezijske politike, a ne samo povećanja fonda u budućnosti u budućem višegodišnjem financijskom okviru. E, želim zahvaliti izvjestitelju, a isto tako i odboru regiji i isto tako u završnom izvješću u odboru regiji ćemo uključiti sve što je izneseno. Hvala lijepo. Gospodin van gospodin Kramer, izvolite. Hvala lijepa. Želio bih se zahvaliti izvjestiteljima. Pa nije jednostavno iz 50 amandmana napraviti 30 kompromisnih amandmana koji će se uključiti i mislim da su kompromisi jako dobri, bili smo svi suglasni i kolega van Miltenberg koji je bio protiv jer je smatrao da je prespecifično iz isticati e, nedostatne veze koje su uništene e, u posljeratnom području ili u ratu. Već 30 godina Europska unija pokušava izgraditi europsku željezničku mrežu. Države članice su taj novac uzeli za svoje nacionalne projekte, a ne za ovu dodanu europsku vrijednost. Mi smo živjeli desetljećima u podijeljenom E, području. Bez tog rata i bez te podjele ove nedostaci ne bi ni bilo između Freiburga i Kolmara. Zadnji dan rata su njemačke trupe uništile ovaj most i dan, do dan danas nije izgrađen. Ako pogledam na istoku tamo su stvari bile još gore, sve je trajalo još duže i tu nakon 30 godina nismo uspjeli da te male nedostatne spojeve zatvorimo, realiziramo. To nije ništa specifično, to je apsolutno potrebno da imamo ovu evropsku dodanu vrijednost u konačnici. Naravno, možemo imati izmano glasovanje, ali imat ćemo većinu i ne smijemo ignorirati povijest. Želimo prebroditi povijest. Podjele u Europi su bile strašne, ali upravo mirnim revolucijama smo uspjeli integrirati i u tom smjeru moramo krenuti. Još nešto što mi je dosta važno, situacija oko privatnog e, partnerstva privatnog e, i u Švicarskoj PPP ne želimo. Ja sam preko pa mi već 15 godina raspravljamo o tome Zbog čega vi to ne želite u Švicarskoj? Oni su odgovorili da svi oni kritični problemi to privatnici neće ni odraditi. A a oni koji donose korist, e, njih ćemo sami odraditi, a nećemo dozvoliti da privatna poduzeća se okoriste tome. Zbog toga tražimo da nemamo samo podjelu gubitaka, već da imamo i raspodjelu dobiti. To bi bila pravedna, e, dakle, e, pravedna razdioba nećemo dakle dozvoliti da država preuzmu gubitke, ima brojne primjere, međutim dobit će ostvarivati privatna poduzeća. No, tu želimo imati fair utakmicu i to su ta dva segmenta gdje ćemo imati glasovanje po dijelovima i molim vas da tako poduprete i naše amandmane. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Kramer. Sada se obraćamo komisiji. Dajem riječ Van Sonlajneru. Hvala lijepa što ste nam dali riječ. Mi imamo samo nekoliko komentara vezano za kompromisne amandmane koji su predloženi. Naš e, prva primjedba bila bi vezana za amandman broj 2 gdje se kaže da e, fondovi Europske unije e, su namijenjeni za razne službe unutar komisije vezane za prijenos. Naravno, e, mi e, razmišljamo u svim službama komisije. Mislim da imamo aranžmane kako bismo osigurali dobru koordinaciju. Mislim da uključivanje različitih usluga u komisiji, bilo da se radi o ređi ili drugim službama, ne ugrožava jedan e, koordinirani pristup. Drugo je vezano za kompromisni amandman broj 3, e, vezano za ono što smo rekli e, prije, vezano za nisku razinu selekcije projekata. U, trećem mi imamo jedan, jedan izbor od više od 60% za investicije na TNT stopa selekcije je još viša, a za željezničke projekte i za e, instrument za e, povezivanje Europe imamo dobru e, selekciju. Za željezničke projekte imamo stopu selekcije od 66%. Dakle, ne čini nam se da se to može smatrati niskom stopom selekcije projekata. Vezano za kompromisni amandman broj 4, gdje odbor e, poziva komisiju da provede jedan broj evaluacija kako bi izvijestila o rezultatima tih evaluacija. Moram reći da imamo e, složeni mehanizam za praćenje evaluaciju napretka kada se radi o razvoju transeuropske e, prometne mreže u vezi s našim programima. Isto tako imamo studije o mnogim vrstama e, pitanja vezanih za prijevoz i promet i kada bismo imali dodatne obveze e, za izvještavanje onda bismo morali e, preopteretiti i države članice a, podatke koje imamo posebno za TNT oni su prezentirani na instrumentu odnosno alatu za TNT to je dostupno i javnosti. A to su tri stvari koje smo željeli spomenuti. Hvala, vam. E, sada... Sada riječ imate vi da iznesete zaključke. Hvala lijepa svima. Mogu vas e, zamoliti da sutra glasujete za ovaj prijedlog. Hvala vam gospodine Zlotovski. Dakle, e, glasovanje je zakazano sutra ujutro za 9 sati. Ja ću sada zaključiti e, sastanak odbora, a u 17.30 ćemo nastaviti sa sastankom koordinatora. Dakle, to će biti zatvoreno za javnost, a sa svima ostalima nastavljamo sutra.